Hvala gospođo predsjedateljice. Da, zaista, spreman sam. Gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče, uvaženi kolege, s velikim ponosom danas predstavljam novi program potpore za dostavu voća i povrća te mlijeka u obrazovnim ustanovama nakon godinu i pol dana rada. To je rezultat intenzivne suradnje sa izvjestiteljima klubova zastupnika kojima se iskreno zahvaljujem. Gospođi Sofiji Ribeiro, gospođi Enrique Müller, gospodinu Nikolsonu, Jamesu, gospodinu Vanishopu, gospodinu McCarthyju. Želio bih također pozdraviti ekipu iz Europske komisije koja je davala izvrsne prijedloge, a Jos Korte bio je na njezinom čelu, te predsjedništvu e, Luksemburga e, sa gospodinom Šmitom na čelu koji su s nama intenzivno surađivali i dobro radili. Program se temelji na dva stupa. Prvo je zdravlje djece, i e, privikavanje na zdrave navike od najranije dobi kroz školske programe, a drugi stup čini potpora poljoprivrednicima. To se tiče distribucije svježih e, proizvoda, e, voća, povrća, banana i mlijeka, što je obveza za države članice koje sudjeluju u programu. Države članice dakle sudjeluju u programu na dobrovoljnoj bazi, želim nam to podsjetiti. Oni također imaju pravo proširiti popis proizvoda koje žele dijeliti, ali tu postoje vrlo e, stroge restrikcije. Primjerice ne smiju se koristiti nikakvi umjetni zaslađivači, arome i slično. Želim podsjetiti da je jedan od osnovnih principa ovoga programa zapravo se e, boriti protiv dječje pothranjenosti i e, koristiti ovaj program kao edukativnu mjeru. Među ostalim želi se djecu pridružiti približiti poljoprivredi, a istovremeno im razviti zdrave navike. Škola uistinu igra vrlo važnu ulogu u životu djece i posebice u e, razvijanju prehrambenih navika. Istovremeno nastoji se na neki način potaknuti E, lokalnu regionalnu proizvodnju radi se zapravo o životnom ciklusu isto tako potiče se korištenje sezonskih proizvoda drago mi je što e, možemo reći da smo iz ovih pregovora zapravo izašli snažniji zato što je vijeće željelo da bude isključena pravna osnova iz članka 43.3, ali mi smo uspjeli postići da se to zadrži. Želim zahvaliti svima, posebice izvjestiteljima u Sjeni koji su pomogli da zadržimo e, prioritete ovoga doma. 20 milijuna eura odvojeno je još dodatno za program mlijeka, čime je ukupni iznos sada 100 milijuna, što će zaista omogućiti omogućiti e, da se nikoga ne sankcionira i što će omogućiti također da i zemlje koje imaju e, e, problema sa ispunjavanjem povijesnih kriterija primjerice Hrvatske budu uključene u program. Također se zapravo e, govorilo o prijenosu iz jedne skupine u drugu 5% za e, periferne regije i slično. Neki su zapravo željeli da to ide i u većoj mjeri u korist jednog programa na štetu drugoga i nismo mogli zapravo ići u tom smjeru. Također smo e, se pobrinuli da se politika koju sastupamo vezano uz transfere za razdoblje 2023. godine bude ispoštovana. Od uspostavljanja programa u državama članicama također se uzima u obzir i e, razvoj a isto tako i korištenje temeljem povijesnih e, podataka i naravno nismo zaboravili zemlje koje nisu imale taj historijat ili one koji nisu imale dovoljno dugu povijest koja bi im onda omogućila da ravnopravno sudjeluju u tom programu. To je sada ispravljeno. Na taj način omogućit ćemo većem broju djece da iskoriste sve prednosti ovoga programa i upravo zato pozivam sve kolege da podrže ovaj program čiji je glavni cilj eh, potaknuti djecu da se zdravo hrane i naravno eh, jedan od ciljeva je također i eh, pomoći poljoprivrednicima koji se sada, kao što i sami znate, nalaze u poteškoćama. Hvala lijepa gospodinu tarabelije a sada povjerenik Hogan koji će govoriti u ime komisije. Izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Želim čestitati svima, posebice gospodinu Tarabeli i izvjestiteljima u Sjeni, koji su se itekako trudili kako bi pregovori oko ovog izvješća bili uspješno završeni. Gospodin Tarabela i izvjestitelji u Sjeni složit će se da se radilo o vrlo složenom procesu prepunom izazova, počevši od pravne osnove, raspona proizvoda koji će se distribuirati, pa sve do transfera e, koje je zapravo trebalo urediti. Nakon dugačkih i intenzivnih rasprava u konačnici smo došli do vrlo uravnoteženog dogovora i e, to posebice zahvaljujući nastojanjima parlamenta. Ovaj napredak postignut je samo zahvaljujući konstruktivnoj suradnji i fleksibilnosti sa svih strana. Ja moram reći da sam ja također branio program i želio sam da se on nastavi primjenjivati i zahvaljujem parlamentu što je zauzeo isti takav stav. Parlament stavlja naglasak na e, zdravstvenu komponentu ovoga programa. Mislim da je to vrlo važno. Važno je naglasiti da se na ovaj način djeci daje pristup svježim proizvodima proizvodima. Istovremeno tu je i edukativni element gdje se djecu podučava da koriste e, prirodne zdrave proizvode, a da se pritom ne navikavaju na pojačivače e, ukusa. 250 milijuna godišnje odvaja se kako bi djeca mogla uživati u zdravim lokalnim proizvodima i kako bi uistinu mogli iskoristiti ovaj program. To znači da e, se zapravo radi o ukupnoj svoti od gotovo 1,5 milijard eura koja sve ukupno odlazi na programe koji su namijenjeni zdravlju djece. Također, povećani proračun za mlijeko omogućit će da veći broj djece zdravo jede u budućnosti. Upravo zbog toga, e, gospođo predsjedateljice, veselim se brzom dogovoru u prvom čitanju. Hvala lijepa, sada krećemo s govornicima. Prvi govornik je gospodin Des, minuta i pol. Gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče, uvaženi kolege. Želim zahvaliti svima onima koji su dali doprinos poboljšanju programa za distribuciju mlijeka u obrazovnim ustanovama. Želim zahvaliti izvjestitelju, izvjestiteljima u sjeni Imali smo pet trijaloških sastanaka i tijekom tih sastanaka uspjeli smo uistinu postići rezultat koji mogu podržati svi oni koji su u procesu pregovora sudjelovali. Sada se treba pobrinuti da se ovi programi što brže provedu u državama članicama. Ključna stvar u ovoj novoj uredbi jest da zapravo sada imamo stapanje prethodno razdvojenih programa. Također imamo vrlo jasne ideje o potrebama unutar programa, te isto tako o sredstvima koja se mogu prebacivati iz jednog programa u drugi. Drago mi je što je parlament bio uspješan kad se razgovaralo o programu distribucije mlijeka, te što se proračun za mlijeko uspio e, povećati, te sada iznosi oko 100 milijuna eura. E, gospodin Tarabela je to već spomenuo u svojem izlaganju. To zapravo znači da smo uspjeli iskoristiti e, ono što imamo na raspolaganju kako bi se udovoljilo potrebama e, onih e, kojima je zdrava prehrana važna, a tu je naravno i slučaj Hrvatske koja sada može sudjelovati u programu, što mislim da je važno. Mislim da je izuzetno važno da djeca u našim školama mogu iskoristiti prednosti ovoga sjajnog programa i izvrsnih proizvoda koje imamo na raspolaganju u Europi. Mislim da je to velika stvar i u edukativnom smislu i mislim da je to nužno. Prehrambena edukacija je nužna. To je itekako važno za djecu, zato što djeca moraju znati ne samo da se moraju zdravo hraniti, već odakle proizvodi dolaze. Primjerice da krave daju mlijeko. Hvala lijepa. Hvala sada gospodin De Castro Hvala povjereniče i dragi kolege. Program za raspodjelu mlijeka i voća u školi je jedna od najboljih e, obrazovnih aktivnosti koje je Europska unija unijela kako bi se e, zaštitilo zdravlje djece, i zaštitili tradicionalni proizvodi naših zemalja. Želim zahvaliti gospodinu Tarabeli i svima koji su radili na ovom izvješću za izvrsne rezultate koje su dobili. E, time isto tako pokazujemo da Europski parlament ima, e, je odigrao svoju ulogu supredsjeditelja i zato zahvaljujemo i komisiji koja je e, podržala parlament treba, s obzirom e, na to, mi smo uspjeli e, doći do jednog ambicioznog dogovora koji e, ima mnogo bolje rezultate u svim državama članicama. Dakle, e, to je u jednom putu koji iz e, kulture e, prehrane čini srž politike Europske unije i štiti nove generacije. Hvala. Hvala lijepo gospodin Nicholson, minuta. Hvala gospođo predsjedateljice. Kao prvo želim čestitati izvjestitelju na izvrsno obavljenom poslu. Bilo je nekih poteškoća po putu, ali on se pokazao sjajnim izvjestiteljem i mislim da svi uključeni zaista jesu zadovoljni načinom na koji se sve odvilo. Prijedlog je dobar, prijedlog je snažan i šalje snažnu poruku ne samo e, sektoru mljekarstva, već isto tako sektoru proizvodnje povrća i voća. Odluke koje su donesene, a Europski parlament dao je tome veliki prilog, pokazuju da se mnogo toga može učiniti kad ljudi rade zajedno, mnogo više nego što je inicijalno izgledalo da je moguće. Moram reći da se moja regija svakako veseli ovom programu i znam da će velika većina EKR-a glasati za ovaj prijedlog. E, jako mi je drago što je ukupni proračun proširen, povećan i što ste vi i komisija uspjeli pronaći taj kompromis. Moram reći da mi je drago što danas održavamo ovu raspravu, ali moram ponovno reći da mi je strašno žao što rasprava o krizi u sektoru proizvodnje svinskog mesa ne slijedi odmah nakon ove dok nam je povjerenik ovdje. Zato što bismo mogli imati mnogo kvalitetniju raspravu dok nam je ovdje povjerenik i dok su nam svi ostali, a to jednostavno kažem kao informaciju vlastito mišljenje bez ikakvog nastojanja da potkopam poštovanje koje izražavam gospodinu Tarabeli na odlično obrađenom poslu. E, prihvaćate li plavi karton gospodina Franzulice? Hvala lijepa što ste prihvatili moje pitanje. Gospodin Franzulika? A, ispričavam se. Sljedeći put. Uvaženi kolega, Želio bih vas pitati nešto. Radi se o vrlo važnom obrazovnom programu za djecu. Ja se s time u potpunosti slažem, ali naziv ovog izvješća i činjenica da stavljamo naglasak na banane je neobično. Govorimo naime o voću, povrću, bananama i mlijekom. Ne bismo li trebali zapravo naglasiti neku europsku proizvodnju, europski proizvod poput jabuka? Možemo primjerice govoriti o programu potpore za dostavu voća, povrća, jabuka i mlijeka. Jer banane dolaze iz uvoza. Ne bismo li trebali dati potporu europskoj proizvodnji? Gospodin Nikolson, izvolite. Gospođo e, predsjedavajuća, zahvaljujem na kolegi na ovom izvrsnom pitanju. Ne znam, meni bi bilo drago uključiti sve, svo voće i kruške i jagode. Svo voće je dobro za zdravlje. Otkuda ja dolazim, kao što znate, e, iz Sjeverne Irske, mi smo poznati kao e, regija koja uzgaja jabuke. I ja bi svakako E, volio e, promicati ovu plemenitu jabuku na bilo koji način. Hvala lijepa. Gospođa Müller, minute. Gospođo predsjedateljice, povjereniče, dragi kolege, ja bih željela e, iskoristiti ovu priliku da toplo zahvalim Marku Tarabeli. On je izvrsno prenio u trijalogu naše argumente i zaista je na najbolji mogući način iskoristio prerogative parlamenta. Također želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni. Imamo e, program potpore za mlijeko, voće i povrće u školama. Uspjeli smo to sve spojiti i mislim da je to jako dobar korak naprijed. E, nadam se da će plenarna sjednica to podržati. Želimo srezati e, birokraciju. Isto tako povećali smo sredstva koja su na raspolaganju. To nije bilo predvidljivo kada smo prvi puta krenuli na taj put. A imamo i 30 milijuna mladih ljudi između 6 i 10 godina koja će imati koristi od toga. Oni će besplatno dobivati mlijeko, voće i povrće u školama i to je izvrstan rezultat. Dvije stvari su bile posebno važne. Kao prvo, e, prerađeni proizvodi na kojima moramo još raditi, na popisu tog, tih proizvoda, a isto tako i e, obrazovne mjere, dakle mjere obrazovanja o prehrani. U budućnosti ćemo imati stručnjake u školi koji će e, podučavati djecu o prehrani i mislim da je to izuzetno važno jer u prošlosti smo napravili pogreške. Naša djeca nemaju vještine za, za svakodnevni život kako e, se e, kako e, se odnositi prema temeljnim proizvodima i kakvu hranu možete pripremiti s tim proizvodima. Mislim da je to važan element i drago mi je da smo to uspjeli uključiti s obzirom da smo spojili različite programe. Pozdravljam to i pozdravljam i prateće mjere koje će biti jako dobre za zdravlje naše djece. Želimo svakako podržati ishod ovog trijaloga. Hvala gospođe uh, Miller. Eh, gospođe Repini. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. U svakom slučaju ja se slažem da su djeca prioritet i željela bih čestitati Marku Tarabeli. Ali imam nešto što nije sasvim jasno. Hoćemo li dodijeliti više novaca za e, djecu od 6 do 10 godina, zašto ne do 14 godina? Kako je uspostavljena ta kategorija? Ja mislim da bi ta kategorija morala biti šira od 6 do 10 godina. Dragi kolege, zahvaljujem e, gospođo na vašem pitanju. E, široko govoreći, ja mislim da bismo svi mogli to podržati, osigurati da djeca dobiju takvu prehranu i dulje međutim bitno je da se upravo usredotočimo na djecu između jedne i četiri godine, dakle e, prvo se moramo usredotočiti na djecu rane dobi. Imamo 1,5 milijardi za šest godina na raspolaganju i mislim da je to već dobar iznos. E, s time možemo dosta toga učiniti u državama članicama, a države članice mogu dati i svoje sredstva. Sada dajem riječ gospođi Sene Rodriguez. Hvala gospođo predsjedateljice. Želimo zahvaliti gospodinu Tarabeli na njegovu radu. Pozdravljamo činjenicu da će Europska unija i dalje podržavati e, isporuku voća i povrća u obrazovnim ustanovama. Mislim da je to dobro zbog podizanja svijesti mladih ljudi i djece o koristima svježeg voća i povrća, a isto tako kako bi oni znali od kuda dolazi e, to voće i povrće, pa je dobro poticati i kupovanje lokalnih e, ekoloških proizvoda. To će isto tako podići svijest o tome na koji način se stvaraju ti proizvodi i kako e, možemo podržati i ruralno područje. I zato treba dati prioritet ruralnim proizvodima i ekološkim proizvodima Isto tako moramo e, poticati lokalna tržišta i lokalne e, poljoprivrednike. To je u, pod, e, to je u prvom stavku ovog izvješća. Dvije i pol minute, gospodin Rope. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, dragi povjereniče, kolege. Prvo bih želio zahvaliti gospodinu Tarabeli, izvjestitelju, na izvrsnom poslu koji je obavio Radeći na ovom izvješću, ja sam bio izvjestitelj u Sijeni e, od strane zelenih i od samog početka moje mišljenje i mišljenje izvjestitelja nisu uvijek bili usklađeni, ali ipak smo uspjeli proizvesti jako dobar dokument. Zašto je ovaj dokument tako dobar i ima punu podršku Europskog parlamenta? Na početku bih želio reći da on e, uspostavlja ciljeve za razvijanje dobrih prehrambenih navika i smjernice za dobro upravljanje tim planom. U novoj uredbi uspjeli smo proširiti popis proizvoda koji će biti raspodijeljen u školama iz informativnih razloga i kako bismo stvorili e, dobre prehrambene navike. Ponekad smo malo previše proširili tu listu i još uvijek ne shvaćam kako će biti moguće jesti maslinovo ulje ili koje e, navike e, dobre, dobre prehrane će se razvijati pijenjem čokoladnog mlijeka, ali to je na pojedinim državama članicama da odluče. Ono što je isto tako važno, mislim da smo po prvi puta uspjeli uspostaviti u jednom pravnom aktu Europske unije da pojačivačih okusa kao monosodium glutamat je loš za zdravlje. Dakle, uspjeli smo uspostaviti da sredstva Europske unije ne smiju, bit, ne smiju financirati e, proizvode koji sadrže takve nezdrave aditive. E, to je nevjerojatno, međutim, e, takva zabrana nije prije postojala. Isto tako, uspjeli smo poboljšati e, sveukupno upravljanje tim programom potpore. U dokumentu ste pojasnili kriterije za raspodjelu sredstava, što znači da će države članice moći koristiti e, te novce e, iz potpore na bolji, fleksibilniji način. Isto tako smo uključili lance, kratke dostave a isto tako imamo uključivanje lokalnih i regionalnih vlasti u e, izradi i provedbi tih planova. To je jako važno zato što obično lokalne vlasti znaju bolje e, kakve su potrebe lokalnih zajednica. Hvala. Sad jednu minuta gospodin Cula. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala e, E, povjereniku Tarabeli zbog ovog rada i zbog toga kako je vodio pregovore u trijalogu koji su omogućili da imamo dobar rezultat s našeg e, stajališta. Prvo što se tiče proračuna e, koji je namijenjen ovom programu za raspodjelu voća i povrća u školama, ali važan je posebno i cilj ovoga programa, a to je obrazovanje, obrazovanje mladih da konzumiraju svježe proizvode i da smanje e, konzumaciju šećera i soli. E, u jednom kontinentu gdje e, dosta ljudi pretilo, bitno je početi iz škola. Iz škola kako bismo učili i podučavali kako imati dobre prehrambene navike koje su održive. Kada primjenjujemo taj program u državama članicama moramo osigurati da taj program bude proveden na najbolji mogući način i da i pod e, svim mogućim kontrolama. Hvala lijepa. Hvala. Gospodine Cula, imamo pitanje gospodina Ulaija. Želite li prihvatiti pitanje? Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Mi smo pozorno poslušali ono što je rekao gospodin Tarabela i drugi zastupnici e, koji su rekli da je ovaj cilj zaista dobar, da je dobar za zdravlje naše djece, dobar je za našu poljoprivredu, industriju u Europskoj uniji. To smo sve čuli, ali moje pitanje vama jest, slažete li se sa mnom da je da je naša dužnost da osiguramo da takav program bude predstavljen kao zajednički program Europske unije. To jest da je on dobar za cijelu Europsku uniju. Jer za mene je malo bizarno da neke političke strane, stranke stalno e, negativne strane, a ne pozitivne. Gospodine Zula, 30 sekundi, izvolite. Nisam dobro shvatio e, pitanje, međutim mislim da je od temeljne važnosti raditi na obrazovanju, na općem obrazovanju djece, kako današnji mladi koji će biti odrasli u budućnosti dođu u svijet rada potpuno, sa potpunim saznanjem. To će svima nama pomoći, ali naravno e, biti će i određenih razlika. Hvala. Sad idemo na sljedećeg govornika, Michel Ferran. Je suis très heureux de voir que le travail fait ici au Parlement européen. Jako sam zadovoljna eh, što vidim eh, da je rad Europskog parlamentu puno bolji od rada Europske komisije. Kad riječ o izvješću, sam bih htio reći da nastavljak eh, programa distribucije voća, povrća, banana i mljekarničkih proizvoda u školskim ustanovama je nešto što je jako dobro. Međutim, mislim da treba reći da se time ne rješava sav problem. Osim toga, omoguć, ovaj tekst omogućuje državama članicama da ovaj program e, provedu kako god žele, ali isto tako i da daju prednost lokalnim proizvodima. Stoga mi podržavamo ovaj program i ovo izvješće i, i bitno je da e, se stalno koriste lokalni proizvodi i proizvodi e, europskih poljoprivrednika. Hvala. Hvala. Minutu i pol, gospođa Nanska Sija. Hvala gospođo predsjedateljice, povjereniče, kolege i kolegice. Mislim da ovaj sporazum o kojem se danas raspravlja, e, kada se radi o voću i povrću i mlijeku u obrazovnim ustanovama, je dobar. Dobar za države članice, za poljoprivrednike, a posebno za mlade europljane. Kroz ovaj dobar program moći će proširiti svoje znanje o hrani, e, Imajući na umu djecu u ovom programu je zaista dobra ideja. Isto tako, izvrsno je da imamo 20 milijuna ekstra za mliječne proizvodne. Dakle, širimo program, širimo broj projekata i moramo naravno pojačati i sredstva. Isto tako, 30% transfera između mlijeka i mliječnih proizvoda i voća i povrća će omogućiti Europskoj uniji da prilagodi e, taj program e, stvarnosti e, koja se događa u poljoprivrednim gospodarstvima dobro je i uključiti obrađe, prerađeno voće. Moraju ti proizvodi biti i privlačni djeci, bilo da su svježi ili e, da su to prerađeni proizvodi kao sir ili jogurt. Isto tako i med, maslinovo ulje, e, masline, to bi trebalo biti ovdje u ovom izvješću. E, mislim da je to dobro, a možda će to biti tako u budućnosti i moramo ga odobriti što je prije moguće. Hvala lijepa. Mislim da imamo zahtjev za plavu, s plavom karticom. Jer ja. Hvala, gospođo predsjedateljice. E, mislim da trebamo riješiti birokraciju. Da, e, ja shvaćam vašu poruku, gospodine Renc. Međutim, ne bismo li trebali zamoliti da komisija iz, e, napravi jedno izvješće o provedbi? Jer moramo nekako prisiliti države članice da smanje e, administraciju. To je dobar pristup, međutim, e, ne znam kako ćemo to učiniti na jedan nebirokratski način. Gospodin ja, dragi kolega, mislim da je najbitnija stvar da počnemo primjenjivati program. Tren treba postati obvezan, trebamo poticati e, da se prihvate da mladi ljudi, djeca trebaju e, poboljšati svoju kulturu vezanu za hranu. Da, e, birokracija je dosta veliki problem, ali naravno moramo imati neku ravnotežu između upravljanja javnim novcem i olakšavanja postupaka. Gospođa Neuhel, e, minutu. Hvala lijepa. Željela bih e, podržati ono što su rekli prethodna dva govornika. Mi smo postigli tri glavna cilja. Programi koji dobro e, već nekoliko godina funkcioniraju su se e, spojili. Povećali smo sredstva, a isto tako smo donijeli i pravnu osnovu koja je u skladu s onime što, o čemu razmišlja Europski parlament. Mislim da ovaj program treba bolje možda ciljati Jasno je da je ovaj program isto tako izrađen kako bi pomogao mladim ljudima da na e, e, da osjete da je dobro jesti voće. E, oni ne samo da intelektualno trebaju osjetiti voće, nego ga moraju i okusiti. Dakle, sve te aspekte treba promicati. Mladi moraju razviti svoj ukus. Mlada djeca obično vole vrlo slane ili slatke stvari i nisu uvijek u stanju okusiti neke blaže okuse i zato je izuzetno važno ih e, naučiti da pojačaju svoje e, i prošire stvari koje jedu. E, djeca koja sada jedu voće će isto tako jesti već voće u budućnosti i dalje u životu će se jednako ponašati. Gospodin Kužmik. Hvala gospođo predsjedateljice. E, povjereniče, uzimam riječ e, o, na raspravi programa potpore za dostavu voća i povrća i mlijeka obrazovnim ustanovama zato što podržavam da i mislim da to zaista može e, promijeniti prehrambene navike naših učenika. Ovakvi programi već postoje 40 godina drugi je trajao neko manje razdoblje, kraće razdoblje, ali 10 milijuna e, učenika je sudjelovalo u tom programu. Ono što trebamo je zajednički financijski okvir i ovaj program zaslužuje potporu parlamenta. Isto tako, to znači da postupke e, za, e, za e, sudjelovanje u tom programu će trebati biti olakšeni. Da više mladih ljudi ima pristupa mlijeku, mliječnim proizvodima, voću i povrću a to znači da će i poljoprivredni proizvodi Europske unije biti prodavani njima i u budućnosti kad postanu potrošači. Zato zahvaljujem Europskoj komisiji na dodatnih 20 milijuna eura za mlijeko u školi. Sada imamo sveukupno 150 e, milijuna eura. Hvala. Gospodin Agnju, jedna minuta. Hvala, gospođo predsjedateljice. Nekako mi se čini da se ovdje radi o nekakvoj misiji, zato što zdravlje bi moralo biti u nadležnosti država članica, a opet ovaj plan se na neki način e, nameće iz zdravstvenih razloga. Možda sam malo ciničan, ali ne mogu si pomoći da mislim da Europska unija pokušava se umješati u sve aspekte naših života. Isto tako mislim da škole koje e, idu u, taj plan trebaju staviti e, ploču sa zahvalom e, jer moraju biti zahvalne Europskoj uniji. Kada e, djeca idu u školu vidjet će isto tako i zahvalnice na poljima jer će poljoprivrednici im e, zahvaljivati i to će se sve događati tijekom naše e, kampanje za referendum za odlazak iz Europske unije. E, nadam se da će mlijeko u školama biti britansko mlijeko, a ne irsko mlijeko, a isto tako britanski e, uzgajivača jabuka neće biti sretni ako se ne spominju jabuke, ali se spominju se e, banane. Gospodin Jakovčić, plava karta. Prihvaćate? Prihvaćate li plavu karticu? Možete postaviti pitanje. Hvala lijepo gospodine zastupniče što ste prihvatili moju plavu kartu rekli ste da zdravstvo treba biti isključivo u državnoj nadležnosti odnosno da treba biti u nacionalnim okvirima ali ja se zaista pitam kako možete takvu izjavu dati kad znate kakve sve danas epidemije imamo u svijetu imamo svjetsku zdravstvenu organizaciju pa nemojte svaki put optuživati europsku uniju i postojanje europske unije kada znamo koliko nam je zdravstvo bitno naročito kad imamo epidemije i pandemije na ovoj zemaljskoj kugli. da li se slažete sa mnom da sam ja u pravu naravno? i can state quite categorically that health isn't an eu competence ako kažete da to nije u e, nadležnosti Europske unije, ja ne želim da to ostane u nadležnosti Europske unije. Gospođa Petir, minutu, izvolite predsjednice gospodine povjereniče čestitam izvjestitelju na uspješno završenim pregovorima s vijećem i europskom komisijom o ovom aktu važnom za europsku ali i hrvatsku e, djecu. usuglašenim tekstom konačno se otklanjaju razlozi koji su republici hrvatskoj priječili sudjelovanje u korištenju subvencija europske unije za u školama na taj sam problem nebrojeno puta ukazivala na odboru za poljoprivredu ali i za ovom govornicom i zahvaljujem što su moji argumenti prihvaćeni. uredba omogućava poljoprivrednim proizvođačima novo tržište kroz plasiranje domaćih kvalitetnih proizvoda u škole. uredba omogućava i državama članicama da u svoje mjere uključe širi raspon poljoprivrednih proizvoda kao i drugih lokalnih regionalnih ili nacionalnih specijaliteta kao što su e, med maslinovo ulje ili stolne masline. ovaj program osim što ima edukativnu ulogu za naše mlade o tome što trebaju jesti i da trebaju jesti zdravo i domaće on isto tako ima i socijalnu dimenziju jer će siromašnoj djeci ovaj obrok biti jedini obrok koji će oni pojesti. imamo plavu karticu gospodine Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Hvala što ste mi dali mogućnost da govorim. Imam e, pitanje za zastupnicu i ostale kolege koji se bave s tim programom. Mislim da u svim našim zemljama imamo neke konkretne specifične proizvode, e, naravno govorimo o domaćim proizvodima, međutim pogledajte samo raspon ovoga programa. Govorimo o 4 eura po djetetu koji se troši svake godine plus onaj novac koji izlazi iz europskog proračuna i mislim da to nije tako veliki iznos. Mislim da vodimo jednu relativnu raspravu. koliko god novca da imamo ako je namijenjen našoj djeci njihovoj dobrobiti je dobro došao. slažem se s vama da bi zasigurno iznose trebalo povećati jer two hundred milijuna eura e, subvencija e, za cijelu europsku uniju e, kroz ovakvu raspodjelu i zemlje članice koje žele sudjelovati zasigurno nije dostatno za sve potrebe. spomenut ću samo primjer hrvatske. prema zadnjim statistikama u hrvatskoj sedamnaest tisuća djece je gladno ne može si priuštiti nikakav obrok u školama jer su njihovi roditelji siromašni stoga evo ovo će ipak biti pomoć jer će dobivati dva puta tjedno zdravi obrok u školama besplatno. gospođo predsjedavajuća uvaženi povjereniče ja bih htjela iskoristiti ovu priliku da zahvalim gospodinu tarabellu i svima koji su pomogli u pregovorima. 250 milijuna, milijuna eura nije puno kao što smo čuli. Međutim, mislim da treba reći da je ipak dobro da su povećana sredstva i da je time omogućena pomoć djeci. i 1,5 milijardi u idućih šest godina. To nije pomoć samo za poljoprivredu u Europskoj uniji, već je to nešto što je dobro za našu djecu. Dobra prehrana, učenje o dobroj prehrani, koliko je dobro jesti neprerađenu hranu, jesti voće i povrće, uživati u prirodi u najčešćem obliku. Mislim da je to postignuće ovog eh, programa. Nisam eh, u potpunosti suglasna sa kompromisom, ali unatoč tome mislim da je to ipak nešto pozitivno, jer smo uspjeli požniti uspjeh. Imamo sada i sredstva za ovaj program, imamo e, nužno promicanje ovih e, proizvoda i tako dalje. Kao što su kolege rekli, u budućnosti e, trebamo se pobrinuti da se ne koriste zaslađivači, poboljšivači okus, okusa i tako dalje. E, Lisabonski e, sporazum e, kolega, možda ga niste dobro pročitali. U članku 168 spominje politiku, ovakvu vrstu politike i spominje sve odgovornosti Europske unije u ovom području. Naravno, na nama je da proučimo sve politike i da vidimo da se ovakve stvari uvrste u sve naše politike. To je nešto što je važno i za e, poljoprivredu, za obrazovanje i za e, zdravlje. Gospođa Maletić ima plavi karton za vas. Prihvaćate li? gospođo predsjednice zahvaljujem kolegici. pomno sam vas slušala i potpuno se slažem s vama da je ovaj program jako bitan kako bi se osigurala zdrava hrana za djecu u školama ali isto tako i program edukacije. međutim smatrate li da bi ovim programom mogli dodatno pomoći i male poljoprivredne proizvođače kako bi zapravo njihovi proizvodi bili ti koji dolaze u škole jer su oni najzdraviji? Mislim da ovaj program to i predviđa. Ovdje govorimo o svježim proizvodima, lokalnim proizvodima, govorimo o kratkom dostavnom e, lancu. Mislim da je to nešto što je dobro i za zdravlje i za obrazovanje. Hvala. E, gospodin Dorman, imate jednu minutu. Dragi kolege, ovo je važna inicijativa za brojne mlade koji ne mogu doći do kvalitetnih proizvoda i koji često koriste nekvalitetne poljoprivredne prehrambene proizvode. Ovdje se radi o promjenama prehrambenih navika, e, korištenjem e, veće količine voća, povrća i mlijeka. Isto tako mislim da treba koristiti proizvode koji koje se sve manje konzumiraju kao što su voće, povrće i mlijeko. E, I i isto tako ovime se omogućuje proiz poljoprivrednim proizvođačima da imaju nove e, prilike za plasman svojih proizvoda. E, isto tako e, poljoprivrednici moraju imati mogućnost sudjelovati ili ne u ovakvim programima. E, isto tako je možda važno objasniti neke druge stvari mladima. Radi se o zaštiti životinja primjerice, jer e, ako želimo kvalitetne proizvode, to znači da je životinje treba zaštititi i to također treba uzeti u obzir. Hvala. Gospodin Mah je sljedeći. Imate jednu minutu. Dragi kolege, prijedlog subvencioniranja mlijeka u školskim ustanovima, ustanovama nije nešto što podržavam. Vi se ponašate kao spasitelje djece i ponosite se e, pokretanjem ovog super programa, ali Europska unija nije naša majka koja bi trebala diktirati što bi djeca trebala jesti e, upitni su dobri učinci, pozitivni učinci mlijeka na zdravlje i možda bez dodanih okusa djeca neće htjeti piti to mlijeko. Stoga trebamo e, ne trošiti e, novac poreznih obveznika, e, roditelja ove djece. I Europska unija se tu ne bi trebala miješati. Ako vi mislite tako o svojoj zemlji, pa mislite da je to dobro za vašu zemlju, onda to provedite na nacionalnoj razini. Ali ako je ovo dobrovoljan program, onda one zemlje koje ne žele sudjelovati će e, neizravno subvencionirati one koje to žele. Prihvaćate li plavi karton? Gospodin Polčak ima pitanje za vas, vaš e, zemljak. Hvala što ste prihvatili plavi karton kolega, jeste li primijetili da Europska unija ne zabranjuje bilo što, već naprosto podupire određene proizvode i mislim da je to nešto, da je to nešto što treba staviti u kontekst vašeg izlaganja. E, mi trebamo shvatiti da ako imamo program e, putem kojega se 250 milijuna koristi za subvencioniranje određenih proizvoda, a međutim proizvodima je i mlijeko koje se neće zaslađivati. To je nešto što će štetiti konzumiranju nekih drugih prehrambenih proizvoda. to će biti isto tako i e, na štetu onih poreznih e, obveznika koji e, možda žele djece davati nešto drugo. Prihvaćate li još jedan plavi karton? Prihvaćate li? Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Pažljivo sam slušala slušao to što ste rekli i mislim da je sramota da tako sjajan program za naše škole i za naše poljoprivrednike se ovako kritizira. Čini mi se da malo broj Mislim da ste vi u manjini koji to kritizirate u ovom domu. E, moja djeca idu u školu i želim da sve škole sudjeluju u ovom e, programu. Kao što kažu, jedna jabuka e, dnevno je dobra za zdravlje. Mislim da treba napraviti sve što je moguće e, da se promiče korištenje e, voća i povrća u školama. Dragi kolege, ne razumijem. Ako vi mislite da su jabuke i mlijeke, mlijeko tako dobri za vašu djecu, pa što im ne kupujete te proizvode? Zašto izmišljati program za 500 milijuna ljudi? Zar vam za to treba Europska unija? vidim da je tu puno pitanja, odnosno puno e, plavih kartona. Mislim da za svakog govornika treba dopustiti maksimalno jedan plavi karton kako bismo olakšali e, raspravu. Gospodin Mato je sljedeći, imate minutu i pol. Hvala gospodine predsjedavajući. Povjereniče, dame i gospodo, ovo je jako važan sporazum za cijelu Europu. Važan je to program kojim se promiču zdrave prehrambene navike i to je dobro. Tim više ako imamo i dovoljno sredstava za to. Osim toga, ovaj program je jako dobar za e, regije poput Kanarskih otoka, odakle ja potječem. Imamo sporazum gdje se naglašava potreba za dodatnim financiranjem za najudaljenije regije. To uključuje i konkretnu potporu za e, teritorije iz, koji su periferni ovim sustavom se uzima u obzir e, poseban zemljopisni položaj određenih e, područja i omogućuje se e, prikladna snabdjevanje tih regijovim proizvodima. Ono što je važno vezano uz proizvođače banana. Dosta me zapravo iznenadilo da se planira izbacite, da se izbace banane banane se proizvode u Europi na Kanarskim otocima. Isto tako i na Martiniku i na Madeiri. Nemojte to zaboraviti. Evo, na sljedeće plenarno zasjedanje donijeću banane s Kanarskih otoka kako biste imali priliku uvjeriti se sami u njihov okus. Isto tako bitno je da shvatimo poseban status ovakvih otočja i ovakvih područja. Hvala. Jedva čekamo probati vaše banane. Uvjeren sam da će e, neki od nas i sami ih pokušati e, potražiti. Sljedeći govornik je gospođa Aguilera Garcia. Hvala gospodine predsjedavajući. Slažem se sa svim zastupnicima koji su e, čestitali gospodinu Tarabelu, Tarabeli, izvjestitelju. Mislim da je obavio sjajan posao zajedno sa cijelim timom e, izvjestitelja u Sjeni. Mislim da je ovaj rad bio uspješan zato što smo natjerali vijeće da prihvati stajalište Europskog parlamenta. Ovo je europski program i od ključne važnosti da svi ozbiljno shvatimo potrebu unapređivanja zdravlja mladih europljana. Zdravlje djece i mladih je jako važno, zato Europski parlament podržava ovaj program. Istovremeno ovime se podržavaju europski proizvođači. Distribucija ovih svježih proizvoda je nešto što doista pozdravljam. Ako išta nedostaje u prehrani mladih ljudi je e, udio svježih proizvoda i stoga je ovaj program dobar. Kad je riječ o kriterijima za distribuciju, za program distribucije voća i mlijeka, e, htjela bih da se udaljimo od tradicionalnih kriterija koji se odnose na broj djece. Kao što je gospodin, kao što gospodin Tarabela zna, ja bih voljela da se maslinovo ulje isto tako uključi ovaj program i distribuira u školama. Još jednom, htjela bih reći da sam doista zadovoljna što je ovo obrazovni program i čestitam vam na svemu što ste učinili. Hvala gospođo Aguilera Garcia. Gospodin Sani je sljedeći, ima minutu. Hvala, gospodine predsjedavajući. I ja bih htio zahvaliti Marku Tarabeli, našem kolegi. Obavio je sjajan, ogroman posao zajedno s ostalim kolegama koji su surađivali na ovom dosjeu i pomogli u napređivanju programa. Hvala vam. Ovo je jako važno. Europski parlament mora se baviti prehranom djete, e, djece. To je e, uvjet sine Ovdje se radi od 60 milijuna djece kojima je potrebna pomoć u pristupu zdravoj hrani. To je nešto što je važno. E, dosta je sramotno da države članice jako malo na tome rade, da nema Europske unije, komisije, Europskog parlamenta, našeg jasnog stajališta o ovome pitanju, bojim se da bi velik broj država članica zapravo ukinulo ovaj program u potpunosti. Stoga veliko hvala institucijama Europske unije što su ovo postigle. Još jedan komentar. Neke e, vlade naplaćuju e, porez za ovakve programe. Primjerice, e, PDV od 27% u moj zemlji Mađarskoj. E, to uključuje i prehranu djece. No razmislimo o tome ne samo u kontekstu ovog programa, već općenito kad govorimo o Europskoj uniji, moramo se pobrinuti da ovakva vrsta hrane ne bi trebala podlijegati PDV-u. Hvala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 1,5 milijardi eura tijekom šestogodišnjeg razdoblja. To je nešto što će uticati na 60 milijuna djece. Voće, površe, mlijeko, zdravi snek i tako dalje. To je nešto što je jako važno za mlade e, naraštaje. U Europskoj uniji i drugdje mladi ljudi e, pate od pretilosti, a to je nešto što može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme kasnije tijekom života, primjerice bolesti srca. Ovaj program će stoga barem djelomično e, pomoći u sprječavanju istoga. Drago mi je da su Europski parlament i Europska komisija uspjeli doći do dogovora po ovom pitanju i e, time ćemo pomoći e, svjetljive budućnosti za našu djecu, jer će djeca naučiti e, što su zdrave prehrambene navike, neće biti izloženi e, u konzumaciji, e, prekomjernoj konzumaciji šećera i štiti će se lokalna proizvodnja. Hvala. Mišela Đufrida je sljedeći govornik. Izvolite. Hvala gospođo predsjedniče. Prvo bih željela zahvaliti e, gospodinu Tarabeli zbog strasti s kojima je vodio ove pregovore i završio posao na ovoj uredbi. 250 milijuna eura je jako bitno za budućnost i za zdrav rast našeg društva režimi za e, dostavu voća, povrća i mlijeka u školama vezano je za zdravlje naše djece koje bi morali i slijediti jednu uravnoteženu prehranu, a škola igra tu središnju ulogu. E, isto tako i obrazovna uloga je jako važna u jednom globaliziranom svijetu e, gdje se nude svakakvi proizvode, e, zato je bitno da ih upozorimo i na bolesti i na prijevare. I zato mi je drago što je ovdje uključen jedan aspekt koji je meni jako blizak. Mislim da bi ti proizvodi raspodijeljeni u školama morali biti lokalni proizvodi jer moramo podržati lokalne proizvođače, a isto tako i povezanost sa zemljom i poljoprivredom vlastitog teritorija. Hvala. Sada e, predajem riječ gospodinu Lernanu. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege, pogledajmo nordijske zemlje. U našim zemljama djeca e, dobivaju vrlo zdrave školske obroke. To se financira iz poreza, što znači da i najsiromašniji građani mogu dobiti zdrave školske obroke i nitko za to dodatno ne plaća. Cijeli sustav zapravo sam sebe E, financira. Ako dijete dobiva e, na taj način djeca stječu zdrave prehrambene navike i tako nastavljaju i u budućnosti. E, stoga je i manje problema s pretilošću i kasnije sa zdravstvenim problemima, a to je i manje opterećenje za gospodarstvo. Ono o čemu danas razgovaramo ide u pravom smjeru. Trebamo podržavati e, zdravu školu, zdravu hranu i obruke u školama. Hvala. Hvala lijepo. Gospodin Ivan Jakovčić, izvolite. Gospodine predsjedavajući, puno je pozitivnih pomaka u ovom izvještaju i jako je dobro sve ono što se dogovaralo na trijalogu naravno da želim posebno naglasiti važnost e, ovog izvještaja koji govori o potrebi edukacije mladih o zdravlju mladih ljudi koji e, daje naglasak na ono što je bitno za mladog čovjeka. želim isto tako naglasiti važnost da je prepoznata i potreba hrvatske u ovome izvještaju i da će napokon i hrvatska djeca dobiti ono što zaista trebaju. ali želim naglasiti nešto što posebno držim važnim a to je činjenica da se namjeravaju ugraditi lokalni proizvodi regionalni proizvodi kao nešto što će biti u školama jer vjerujem da upravo to znači nešto posebno za e, mlade ljude da prepoznaju svoj teritorij da prepoznaju svoj kraj u kojem žive i kroz proizvode koji se stvaraju na tom teritoriju. Hvala. Gospodin Mikel A a este programa Mislim da je ovaj program idejno dobar. Međutim, ono na čemu će se zaista pokazati koliko je dobar jest e, zapravo njegova provedba. Ne razumijem baš zašto su dva programa spojena usprkos tome što su stručnjaci bili protiv. Međutim, naglašavam, ovaj program može uspjeti samo ako je sastavni dio strategije lokalnog razvoja, strategije promicanja lokalne proizvodnje i potrošnja lokalnih proizvoda te e, ako je sastavnim dijelom politike socijalne i teritorijalne kohezije. No program će propasti ako i dalje nastavimo funkcionirati na način koji nam nameću velike multinacionalne kompanije koje primjerice u škole ugrađuju različite vrste distribucijskih aparata iz kojih se mogu kupiti njihovi proizvodi. Upravo zato trebamo staviti naglasak na važnost škola u očuvanju zdravlja mladih. Hvala, gospođa Izvolite, minutu i pol. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Ja bih željela reći da podržavam dostavu voća, povrća, banana i mlijeka u obrazovne ustanove i želim zahvaliti izvjestitelju na radu na ovom vrlo važnom predmetu. Trebamo iskoristiti svaku priliku koju imamo da mladima u vrlo ranoj dobi ponudimo zdravu alternativu, da ih naučimo koliko je vrijedno jesti zdravo, jer to je ono što će nam pomoći da stanemo na kraj krizi pretilosti. Kao što je izvjestitelj ranije naglasio, to je također izvrsna prilika za poboljšanje stanje u mljekarskoj industriji koje se već neko vrijeme suočava s vrlo niskim cijenama i teškom situacijom. Ovdje neće doći samo do povećanja proizvodnje, odnosno potrošnje, već isto tako i do povećanja svijesti o važnosti mliječnih proizvoda kao i voća i povrća. Hvala. Hvala lijepa. A sada? Gospođa Mihajla Šodrova. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Želim podržati sve one kolege koji su za ovaj program. Drago mi je što postoji takva široka potpora od strane svih klubova zastupnika. Dva su programa spojena u jedan, a prednost toga bit će u tome što će moći doći do transfera sredstava Postoji još jedna stvar koja za mene predstavlja napredak, a to je to što će raspon proizvoda koji se nude također biti e, povećan. No, glavni cilj svakako je obrazovati djecu u dobi od 6 do 10 godina kako bi ta djeca jela zdravo. Činjenica jest da trenutačni životni stil čak i u obitelji jednostavno ne omogućuje roditeljima da svoju djecu hrane uvijek zdravo i upravo zato radi se o pozitivnoj motivaciji za djecu koja bi mogla imati utjecaj, presudan utjecaj na zdravlje, a to je naš primarni cilj, a da ne govorimo o potpori lokalnim proizvođačima. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Nikola Kaputo, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljite. Ja e, čestitam Marku Tarabeli na rezultatu koje je postignuo s ovim e, bitnim predmetom, programom potpore za dostavu voća i povrća u školu. Dakle, trebamo na neki način e, smanjiti, smanjenje u stvari tih raspodjele tih proizvoda jer postoji jako velika opasnost od pretilosti zbog toga što konzumiraju proizvode koji imaju jako mnogo šećera, e, masti i ostalih aditiva. I zato mislim da je dobro to e, uključiti u sporazum, da treba približiti djecu poljoprivredi i da oni znaju od kuda dolaze proizvodi. Isto tako e, moramo educirati i njihov ukus i povezati ih sa proizvodima njihove regije. Dakle, Dakle, to je izvrstan rezultat za povećanje e, konzumacije voća, povrća i mlijeka. Međutim, e, treba predvidjeti i e, programe praćenja rezultata i posebno se usredotočiti na sredinu razdoblja konzumacije. Gospodin Marijas. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Dakle, šest od deset učenika iz Grčke nisu prošle godine imali pristupa e, uopće e, tim toj hrani, a između 14 i i 15, odnosno 30% obitelji imale su poteškoća e, sa prehranom, a druge su i pogođene e, gladi. Mislimo da e, dostava voća i povrća i mlijeka u obrazovnim ustanovama u Grčkoj nije dovoljna. Posljednjih godina imamo ovu humanitarnu krizu i zato škole ne mogu čekati. Mi stavljamo u opasnost zdravlje djece. To znači da moramo e, prestati sa strogom štednjom u Grčkoj, moramo prestati sa ekonomskom krizu i imati na umu i e, problem izbjeglica u Grčkoj koji e, povećava ozbiljnost situacije. Gospodin Fontulis. Θα πρέπει να συμφωνήσω πως είναι πολύ θετικό βήμα η E, slažem se da se radi o jednom pozitivnom koraku ova dostava e, voća i povrća školama. E, I to da hoćemo povećati konzumaciju voća i povrća. Međutim, istovremeno moramo spoznati koji su rezultati takve prehrane, ne samo kod djece, nego i kod odraslih osoba. A sa štednjom, strogom štednjom kroz koju prolazimo, riskiramo da ova prehrana bude jedina prehrana za mnoge građane zato što roditelji ponekad nemaju ništa drugo za ponuditi svojoj djeci jer nemaju e, dovoljna primanja. Resursi koji su sada na raspolaganju e, se troše na e, uzdržavanje e, izbjeglica. ste zahtevnem Želio bih zahvaliti gospodinu Tarabeli, povjereniku i izvjestiteljima u Sjeni. Proces rada na ovome izvješću bio je zaista zahtjevan, međutim mislim da smo uspjeli sretno uploviti u luku. Kao što smo već ranije čuli, Osnovna je ideja zapravo oblikovati prehrambene navike naše djece u budućnosti, što je vrlo važno. Isto tako, ova mjera omogućit će da voće i povrće bude na meniju u školama i da se na taj način djecu educira. U Sloveniji će to značiti među ostalim i promicanje lokalnih proizvoda. i ta će mjera značiti da visoko kvalitetni proizvodi, primjerice poput našeg meda, dođu na stol djeci. Upravo zato ćemo rado to provesti. Gospodin Ricardo Serao Santoš. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. I ja se želim pridružiti onima koji su zahvalili izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni. Zdrave prehrambene navike promiču zdrav život među djecom i to je svakako nešto što bi trebalo biti sastavnim ciljem javnih politika. Upravo zato ovaj program potpore dostave voća, povrća i mlijeka obrazovnim ustanovama predstavi sastavni dio takvih politika. Cilj ovih mjera je dvojak. S jedne strane želi se potaknuti potražnja za e, lokalnim e, proizvodima, dakle proizvodima iz kratkog dostavnog lanca, a s druge strane želi se pomoći onim regijama koje mogu dobiti dodatnu potporu s obzirom na poteškoće koje imaju u pristupu e, tržištu ili zbog činjenice da su izložene nepovoljnim tržišnim uvjetima. Znamo da u nekima od ovih sektora postoji kriza, posebice u mljekarskom sektoru i to je nešto što će pomoći. Mi također proizvodimo i banane, kao što je kolega rekao, i mislim da je to nešto što će zaista omogućiti dostavu tih proizvoda po povoljnim cijenama. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Ruža Tomašić, izvolite zdrava prehrana predškolske i školske djece vrlo je važna stavka u javnozdravstvenim politikama. drago mi je da smo razvili svijest o važnosti zdrave prehrane pogotovo kod djece jer se ona ubrzano razvijaju no moram izraziti žaljenje što nismo jednako tako razvili svijest o štetnosti potpora za globalnu konkurentnost našeg gospodarstva. slažem se da moramo olakšati distribuciju zdravih namirnica obrazovnim institucijama naročito u pasivnijim krajevima ali bih voljela da prije svega poticajno utječemo na države članice da pojednostave svoje porezne sustave i smanje namete tvrtkama koje onda ne bi trebale previše poticati na ovakvu distribuciju. vjerujem da je u ovome domu dobrobit djece svima na prvome mjestu ali nije teško može biti bez zaposlenih roditelja s pristojnim plaćama s kojima će tu djecu uzdržavati. podržavam ovaj program ali mislim da ubuduće moramo dobrobit djece sagledati u širem kontekstu jer samo zdrava i globalno konkurentna ekonomija može jamčiti dugoročni prosperitet budućim europskim naraštajima. hvala Hvala. A sada u ime komisije gospodin povjerenik Hogan. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Kao prvo želim zahvaliti svim zastupnicama koji su podržali program. Program je trebalo mijenjati temeljem evaluacije koju je provela Europska komisija, ali i zbog izvješća revizorskog suda, zato što su postojale manjkavosti i nedostaci zbog toga što su postojali e, dva odvojena programa za mlijeko i za voće povrća. Sada imamo jedinstveni program, zajedničku administraciju, učinkovitiji program koji ide izravno u obrazovne ustanove koje imaju pristup lokalnim proizvodima. Ovo je zapravo vrijeme kada se mljekarska industrija i ostali sektori nalaze u teškoćama i viša potražnja za ovim proizvodima u sklopu ovoga programa zaista će donijeti e, poboljšanje i za te sektore. Želim reći gospodinu Agnew, gospodinu Mezukartiju i ostalima da radi se o dobrovoljnom programu. Ujedinjena kraljevina također sudjeluje ako se ne varam u programu dostave mlijeka u obrazovnim ustanovama. Također jedna zastupnica spomenula je da treba prioritet dati lokalnim svježim proizvodima pred prerađenim proizvodima. Drugim riječima trebamo poticati zdrav život kod mladih u najranijoj dobi. Upravo to je cilj programa i upravo to je ono što program čini. Gospodin Franzulika i gospodin Mato govorili su o smrznutim proizvodima. Govorili su zapravo o tome da treba uključiti široki raspon proizvoda i ja se s time slažem. Banane koje su također uključene u program vrlo su važne za područja kao što su Kanarski otoci, ali isto tako za najudaljenija područja. Za njih je to uistinu veliki poticaj. To je ujedno i poticaj poticaj potrošnje tih proizvoda unutar Europske unije. Glavna ciljna skupina, što rekao gospođa Grapini, e, su djeca u dobi od 6 do 10 godina. I to će definitivno biti uspjeh za tu dobnu skupinu. Mislim da sudjelovanje u programu u takvoj ranoj dobi e, može dovesti do onoga što većina zastupnika ovdje želi, a to je da se e, mladi naviknu e, jesti zdravo već u naranijoj dobi i da steknu zdrave prehrambene navike, a na taj način zapravo ćemo moći raditi i na našem programu za sprečavanje pretilosti. Što se tiče uključivanja ovoga programa u druge programe, 2023. godine, kao što je rečeno, program će biti revidiran, pa ćemo vidjeti kako dalje. Gospodine Egnju, znam da ste spomenuli riječ ciničan, ali morate imati na umu da poljoprivrednici eh, u Europskoj uniji zapravo ne trebaju ehm, brinuti zato što svake godine dobivaju 3,2 milijarde eura i nadam se da će to i dalje dobivati kao članovi Europske unije ne znam konkretno koliko je novca raspoloživo za poljoprivrednike u blagajni Ujedinjene kraljevine. Mislim da je izvjestitelj dobro pokazao da ovaj program i njegova fleksibilnost u ovom novom obliku zaista mogu doprinijeti većoj uspješnosti programa. Drago mi je što su sve zemlje e, uključene u ovaj program, a s gledišta francuskog e, francuske, francuskih zastupnika želim reći da smo uključili naravno i med, tako da mislim da smo uistinu e, iznjedrili jedan uravnoteženi prijedlog koji je uzeo u obzir čitav niz inicijativa, prijedloga i argumenata koje su ljudi dali. E, mislim da smo bili fleksibilni i upravo zato gospodine predsjedatelju želim još jednom čestitati izvjestitelju Tarabeli kao i izvjestiteljima u Sjeni i svima onima koji su radili na programu na suradnji i želim programu mnogo uspjeha i bit će to kao i svaki program predmetom revizije 2020. 2023. godine. Hvala lijepa gospodine povjereniče, a sada gospodin izvjestitelj Mark Tarabela. Hvala gospodine predsjedatelju. Možda bih trebao na početku podsjetiti da smo mi u parlamentu vrlo čvrsto bili za to da pravna osnova bude takva koja omogućuje jasno suodlučivanje. I želim zahvaliti izvjestiteljima u sjeni koji su me u tome podržali i što smo na kraju dobili pravnu osnovu koju smo željeli. Što se tiče sadržaja, pet komentara, odgovor pet kolega. Prvo, dobna skupina od 6 do 10 godina to je zapravo kriterij koji omogućuje da se objektivno sagleda iznos za svaku državu članicu međutim države članice slobodno mogu koristiti novac za djecu od e, najranije dobi dakle od jaslica od e, rođenja pa nadalje mogu to koristiti u primarnim u e, primarnom obrazovanju dakle ili u osnovnim školama ili kasnije u srednjim školama meni se ne čini da biti blagim u ovom teškom e, svijetu je nešto loše, ali imati na umu da primjerice e, u čokoladnom mlijeku koje djeca više vole, e, također 90% otpada na kalci onda to nije loš primjer. Parlament je ipak ovdje kako bi saslušao građane, to je činjenica. Komisija je međutim jako dobro s nama po tom pitanju radila. Komisija je izvrsno radila, a vijeće je trenutno element koji ne prihvaća ovu uredbu. Što se tiče zdravlja koje nije u nadležnosti Europske unije. Europska unija ima pravo brinuti zbog toga što dolazi do sve većeg eh, porasta pretilosti i što u 24 države članice Europske unije razina potrošnje, konzumacije povrća i voća e, na dnevnoj bazi nije ono što bi trebala biti. Peta napomena koju želim iznijeti tiče se proračuna. O to sam već rekao. Sufinanciranje je moguće od strane država članica. Zaključno želim reći da zahvaljujem trima osobama Aleksandri Lione, mojoj asistentici koja mi je itekako pomogla, Magi Kultari svojeg kluba zastupnika i gospođi Ellen Cuisinje iz osoblja komisije, odnosno prosite e, odbora za poljoprivredu Europskog parlamenta koja je bila vrlo efikasna. Hvala. Hvala gospođa Tarabela. E,